del giorno reca la discussione a sada nam je na dnevnom redu zajednička rasprava o Indoneziji. Preporuka gospodina Žadoa vezana uz dobrovoljni partnerski sporazum između Europske unije i Indonezije o provedbi zakonodavstva u upravljanju i trgovini u području šuma pri uvozu proizvoda od drvne sirovine u Europsku uniju i nakon toga izvješće o prijedlogu odluke vezano uz upravljanje zakonodavstvo i trgovinu u području šuma pri uvozu proizvoda u Europsku uniju. Dajem riječ na četiri minute gospodinu Žadovu, izvjestitelju za ovo izvješće. Hvala, gospođo predsjedateljice. Dobra večer, gospodine povjereniče. Dobra večer, dragi kolege. Hvala vam što ste večeras ovdje kako biste sudjelovali u raspravi o ovoj važnoj temi. Moram priznati da je prvo važno da kažem da sam itekako zadovoljan e, već u samoj pripremnoj fazi za ovaj predmet. Reakcija je bila odlična i prilikom e, tajnog glasovanja o ovoj ideji. Zahvaljujem također i e, svojim izvjestiteljima u sjeni na odličnoj suradnji te želim podsjetiti da smo zaista jednoglasno odlučili o ovoj rezoluciji zato što u odboru za međunarodnu trgovinu smatramo da se radi o izuzetno važnoj temi i zapravo želimo poslati jasan signal vijeću i komisiji o ozbiljnosti našega rada i o tome koliko ozbiljno shvaćamo verifikaciju u sektoru trgovinske razmjene drvetom i proizvodima od drva. I e, želimo također da se određeni standardi o kojima se već razgovaralo u kontekstu nekih afričkih zemalja primjenjuju na Indoneziju. Zahvaljujem i indonezijskim vlastima, njihovom veleposlanstvu i svima onima koji su nam omogućili da adekvatno obavimo svoj posao. Kao što sam već naglasio, ovaj smo predmet, ovu temu smatrali smo vrlo ozbiljnom i nastojali smo se susresti sa najvećim mogućim brojem dionika umješanih u ova pitanja kako bismo mogli zaista dati najbolju moguću preporuku i kako bismo se pobrinuli da ovaj sporazum za koji se nadamo da će do njega doći bude najbolji mogući, a posebice da jamči da drvo i proizvodi od drvne sirovine koji se uvoze u Europsku uniju u udovoljavaju određenim e, kriterijima održivosti. Ovaj e, dobrovoljni partnerski sporazum s Indonezijom posebice je važan zato što indonezijska šuma e, jest istovremeno ogromna to je zapravo e, jedan od najvećih šumom pokrivenih prostora na svijetu. E, Indonezija je treća u svijetu po pokrivenosti svojeg teritorija šumama, a s druge strane radi se o, i o velikom izazovu gledišta stanovništva koje živi u šumi ili pak živi od šume. Radi se o važnom sporazumu i zbog toga što znamo kolika je važnost e, trgovinske razmjene e, drvetom i e, proizvodima od drva. I upravo je zato vrlo važno da se licence, takozvane FLECT, licence izdaju u skladu sa određenim kriterijima koji se u potpunosti poštuju, te da to definitivno bude provjerljiva i pouzdana referenca u trgovini drvom i drvnim proizvodima. Naravno, ako Europski parlament sutra e, glasovanjem da svoj pristanak za ovo, e, komisija je ta koja će treba odlučiti temeljem vlastite procjene e, je li indonezijski sustav za osiguranje zakonitosti drvnih proizvoda zaista valjan i odgovara li kriterijima e, koje traži Europski parlament. Znamo da usprkos nastojanjima indonezijske vlade da postoje u sustavu još određene manjkavosti ne želimo se dakle ni u koga upirati prstom, ali važno je reći da još uvijek nedostaje provjera vezano uz izdavanje dozvola. Također nedostaje provjera u području e, izdavanja dozvola za prenamjenu zemljišta. Sustav verifikacije kakav je danas e, također ne uzima u potpunosti manjkavosti e, sustava izdavanja dozvola i također ne pravi razliku između proizvoda koji jesu certificirani i oni koji nisu certificirani. Vidimo naravno da postoji dobra volja kod indonezijskih vlasti vidimo da se trude vidimo također da i civilno društvo ulaže određene napore međutim ovo je zapravo jedina prilika za europski parlament da vrlo jasno e, kaže svoju želju e, u odnosu na ono što europska komisija pokušava učiniti i upravo zato ovo je pitanje toliko važno jer želimo da i dobrovoljni partnerski sporazum i licence odgovaraju našim ciljevima e, klimatske zaštite, zaštite okoliša i da zapravo idu u korist i nama Indoneziji. Hvala. Hvala, sada dajem riječ gospodinu povjereniku Potočniku. Uvaženi zastupnici Europskog parlamenta, gospođo predsjedateljice, dobra večer svima. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama na vrlo važnoj e, postaji na našem putu. 2006. godine započeli smo sa ovim procesom otvaranjem pregovora o dobrovoljnom partnerskom sporazumu. To je učinjeno za vrijeme mog prethodnika, povjerenika e, Dumasa. Želio bih za početak zahvaliti izvjestitelju gospodinu Žadovu kao i izvjestiteljima u Sjeni na obavljenom poslu. Zaista cijenim ono što su odradili i eh, pridajem njihovom poslu veliku vrijednost. Krajnji rezultat ovakvih postupaka obično je kompromis između interesa svih onih koji sudjeluju u postupku i e, težnji koje moraju biti realne. Ja bih rekao da je rezultat dobar. Upravo zato drago mi je što sam imao prilike 30. rujna prošle godine potpisati u ime komisije e, ovaj sporazum o provedbi zakona o šumarstvu e, i upravljanju i trgovini u području šuma, takozvani FLECT. E, također, volio bih naravno da Europski parlament da svoju privolu za stupanje na snagu ovoga sporazuma i veselim se glasovanju sutra tijekom plenarnog zasjedanja. No vratimo se sada temi. Što se tiče sudjelovanja e, civilnog društva u e, praćenju indonezijskog sustava za osiguranje zakonitosti e, drvnih proizvoda, takozvani SVLK, to se spominje u stavcima 13, 14, 17 i 18 rezolucije. E, njihovo sudjelovanje je ključno kako bi se osigurala vjerodostojnost sustava. Međutim, da bi sustav zaista bio učinkovit i da bi oni mogli adekvatno sudjelovati, vrlo je važna, važno osnaživanje kapaciteta i zaštita onih koji prate razvoj situacije na terenu, te pristup šumama. Slijedimo dobre preporuke i veselimo se dobrim preporukama e, Europskog parlamenta s tim u vezi. Neke stvari iz rezolucije, kao što su, na primjer, desetogodišnja prava, nadilaze za kupnju zemljišta, nadilaze ono uh, o čemu razgovaramo i treba će duže niz godina da se riješe. Zbog toga ne bi bilo dobro da se napravi poveznica između onoga što se spominje u stavku 21. a to je povezivanje ovoga problema sa izdavanjem flekt dozvola niti bi bilo primjereno kao što se predlaže u stavku 19. da se komisija izravno miješa u stvari koje su u nadležnosti suverene zemlje ja međutim pozdravljam općenito gledajući pozitivnu poruku koja se šalje vezano uz ovaj sporazum flegt i rezoluciju europskog parlamenta Gospodine, gospođo predsjedateljice veselim se našoj raspravi o ovoj temi i zahvaljujem vam što ste poslu pristupili ozbiljno i profesionalno te eh, vam zahvaljujem na rezultatima u ovom važnom predmetu hvala za odbor za razvoj govori gospodin Arsenis. Hvala, gospođo predsjedateljice, gospodine povjereniče, drage kolege. Jako mi je drago što ovdje raspravljamo o sporazumu FLECT sa vrlo važnom zemljom Indonezijom, jednom od zemalja koja je vlasnica najrasprostranjenijih prašuma u svijetu. Ovaj sporazum FLECT je nužan zato što daje nadu da se ovaj prirodni, važni prirodni resurs, neće nekontrolirano iscrpiti. Pozivam Europsku komisiju da primi na znanje vrlo pozorno manjkavosti vezane uz indonezijski sustav za osiguranje zakonitosti drvnih proizvoda, takozvani SVLK, i pobrinuo se kako bi sustav FLEGT funkcionirao pravilno. Želio bih međutim također e, reći e, da smatram da je FLEGT dobar europski mehanizam, dobar europski instrument To je neka vrsta bilateralnog sporazuma koja poštuje prava država koje u njemu sudjeluju i mislim da je zapravo dobar model e, koji bismo mogli koristiti u pripremi e, trgovinskih sporazuma sa drugim zemljama. S druge strane, kao izvjestitelj za parlamenta za zelenu knjigu o zaštiti šuma, moram reći da je komisija zaista zanemarila sve prijedloge europskog parlamenta u zelenoj knjizi za zaštitu šuma nije uopće uzela u obzir razmišljanje europskog parlamenta niti o kojem pravnom instrumentu koji je europski parlament e, predložio da se uvede i zanimalo bi me mišljenje komisije vezano uz to pitanje hvala Hvala. A sada u ime klubova zastupnika krećani izgovornika, Započinjemo sa gospođom Kestinger u ime EPP-a. Poštovana predsjednice, povjereniče, danas razgovaramo o jednom važnom sporazumu koji je ključni dio Europski, Europske strategije za održivo upravljanje šumama. E, dobrovoljni e, sporazum o partnerstvu e, sa trećim državama koje trguju drvom su od više struke važnosti. Naime, utemeljuju legalnu sjeću šuma i sa onim državama sa kojima se sklapa, a zatim osigurava održivo postupanje sa sirovinama i okolišem. Te treće, E, u okviru FLEGT porazuma uspostavlja se učinkovitija konkurencija uvoza drva u Europsku uniju. Znači sada od 2013. u sklopu flekt e, sporazuma. Znači ovo nije samo E, samostalni akt, nego dio cjelokupne borbe Europske unije da spriječi ilegalno krčenje šuma i goleme negativne posljedice koje iz toga proizlaze. Naime, diljem svijeta svake dvije sekunde e, se uništi ilegalno šuma veličine jednog e, nogometnog stadiona, a teško je doći do takvih podataka i do takvih počinitelja, ali procjenjuje se da su u Europskoj uniji ilegalne, e, ilegalne e, drvene građe prodaju u vrijednosti 1,2 milijarde eura, što znači 10 e, do 15 milijardi eura godišnje koje bi se mogle iskoristiti za održivi razvoj. Upravo će ti problemi se moći riješiti ovim sporazumima kakve je sklopljen sa Indonezijom. A Indonezija je poduzela niz koraka da se udalji od ilegalne sječe šuma, a prema certificiranim i legalnim e, sječi i iskorištavanju šuma. Kada gledamo sa tog gledišta, onda možemo jasno raspoznati dobrobiti koji iz toga proizlaze, ali svejedno ne smijemo E, kod Indonezije e, mjeriti Indoneziju dvijema e, različitim mjerilima. Neke stvari su poboljšane, ali još postoji mnogo toga što treba poraditi. Ono što su učinili na održivosti šumarstva svakako treba pohvaliti, ali napravljene su i mnoge, mnogi napori u području šumarske infrastrukture, zatim kontrola i administrativnih napora. Zato mislimo da ćemo ovim e, dobro pokriti ono što je parlament želio postići i naročito e, e, pojačati učinkovitost kontrola jer imamo odredbe o sudjelovanju zainteresiranih skupina civilnog društva u sporazumu te učinke na okoliš koje E, utječu na, e, na samo e, stanovništvo Indonezije i ovdje indonezijsko stanovništvo može računati na potporu Europskog parlamenta, pa zahvaljujem svima koji su radili na ovom izvješću. Hvala. Sada sa socijaliste i demokrate gospodin Martin dvije minute. Hvala gospođo predsjedateljice. Želim kao i ostali kolege zahvaliti Janiku Žadovu na odlično obavljenom poslu, ne samo vezano uz ovaj predmet, već vezano i uz druge zemlje eh, i sporazume s njima kao što su eh, na primjer eh, Srednja Afrička republika i slično. Mislim da je izuzetno važno da se zaštiti biološka raznolikost i da se borimo protiv korupcije. Europska unija jedno je od najvećih tržišta i mi zaista imamo obvezu, moralnu obvezu da e, trgujemo na etičan način. Ponekad zaista ne znamo odakle dolaze drvni proizvodi i što uopće možemo u takvim situacijama učiniti. Naši građani, naši potrošači žele kupovati proizvode i biti istovremeno sigurni da se njihovim novcem ne financira masovno krčenje šuma i ugrožavanje života onih eh, zajednica koje žive na eh, šumom pokrivenim područjima. Nalazimo se, kao što vidimo, u Indoneziji pred čitavim nizom velikih izazova. Njihov sustav prvenstveno suočava se sa pojačanom korupcijom i e, drago mi je što se njihove vlasti pokušavaju usprotiviti takvom nezakonitom obaranju stabla. Mislim da je vrlo važno pažljivo pratiti uvoz drveta iz Indonezije i općenito e, drvne proizvode koji napuštaju Indoneziju. Međutim, mislim da moramo otići korak dalje. E, inicijativa koja se odnosi na jedinstvenu mapu za sljedivost e, koja bi bila dostupna na internetu e, definitivno je dobra ali potrebno je na njoj još raditi kako bi među ostalim i predstavnici civilnog društva mogli sudjelovati u mapiranju također važno je da licence budu dostupne i malim proizvođačima i malim obrtnicima a prema onome što smo čuli indonezijskih vlasti mali obrtnici još uvijek ne mogu iskoristiti postojanje ovog sustava Indonezija Indonezijska vlada očito je na dobrom putu, ali još uvijek je i na komisiji na Indoneziji da tjesno surađuju kako bi ovaj sporazum zaista zaživio u obliku u kojem to želimo. Hvala. Gospođa Berder, dvije minute. Izvolite. Što se tiče svih nas koji smo zabrinuti zbog masovnog krčenja e, prašuma, e, mislim da danas možemo čestitati na e, koracima koji su poduzeti kako bi se to spriječilo. Ovaj dobrovoljni partnerski sporazum jasno će pokazati našu predanost da pomognemo daljem razvoju situacije u tom smjeru to je očiti dokaz predanosti europske komisije da se bavi e, održivim, e, e, održivom eksploatacijom šuma. Međutim, Šumarski resursi u Indoneziji koji su predmetom e, sustava certificiranja SVLK e, još uvijek trebaju veću političku predanost. Taj sustav je e, na dobrome putu, ali vrlo je važno da se odrede strože sankcije protiv onih koji krše uvjete i tek kada oni zaista budu kažnjeni u potpunosti će se vjerovati u adekvatnu provedbu. Drvo iz Indonezije dolazi e, ne samo u Europsku uniju, naime 90% drveta iz Indonezije e, izvozi se u zemlje u kojima su ekološki standardi mnogo niži i u kojima zapravo postoji to načelo nekažnjivosti u slučaju kršenja ekoloških propisa. To je nešto o čemu treba voditi računa u budućnosti. Uništavanje prašuma i povećana emisija CO2 pitanje je koje muče sve nas i dovodi do dodatnog uništavanja. E, budimo jasni, e, ovaj e, sporazum je mali korak mali korak prema sljedivosti prema zaštiti i prema tome da se indoneziji pomogne da e, traži poštovanje istih standarda od svih svojih klijenata ali nemojmo se zavaravati da smo ovime riješili problem i da je naš posao obavljen hvala za guje gospodin murphy Robert Green jednom je rekao da u prirodi nema ni kazni ni nagrada, već samo posljedice. Posljedice krčanja šuma su od životne opasnosti za biološku raznolikost, autohtone zajednice i za svakog onog tko živi na području pokrivnom šumama. E, manjkavosti su južno vezane uz korupciju, e, prijevare, e, pranje novca i sustav koji se rukovodi isključivo profitom. Razmjeri korupcije su u Indoneziji zaista alarmantni. Isto tako, radi se i o ponašanju multinacionalne kompanije kao što su Ferrero, Nestle, bivši Kraft, L'Oreal, Hershey sve te multinacionalne kompanije neke su od kompanija koje ostvaruju profit na račun manjkavosti i e, zapravo ne popuštaju čak niti pod javnim pritiskom ja sam definitivno za to da mi u europskom parlamentu izdvojimo postojeće manjkavosti i da ne uzimamo postojeći sustav kao nešto što je nepogrešivo Imali smo prilike vidjeti da su neka od poduzeća kojima su izdane flegt dozvole umiješana u korupcijske afere. Ukoliko dođe do otkrivanja takvih slučajeva, potrebno im je licencu oduzeti. Hvala. Zahvaljujem. A sada imamo catch eh, koji eh, prvi zatražio riječ gospodin Bilan. Zahvaljujem e, predsjednice. Pozdravljam potpisivanje ovog sporazuma s Indonezijom. Osim, osim trgovinskih aspekata, naravno, ovo dokazuje i napore za poboljšanje učinkovitog e, upravljanja šumama globalno. Nema ova zemlja je važan izvoznik drvene sirovine, ali upravljanje njihovom e, šumama dovodi do smanjenja prašuma E, temeljem ovog sporazuma sada će indonezijsko drvo ulaziti u Europsku uniju sa jamstvom legalnosti nadam se da će to u nekoj mjeri pomoći borbi protiv korupcije i spekulacija koje i dalje postoje u toj zemlji. Zahvaljujem. Grazie. E, di nuovo la parola al commissario Potočnik. Zahvaljujem. E, povjerenik Potočnik, izvolite. Zahvaljujem. Prvo zahvaljujem uvaženim zastupnicima na potpori na tome što su e, pomogli e, u implementaciji e, sporazuma i pomogli situaciji u Indoneziji. Naime, ja sam, moram reći jasno, a mnogi su također isto jasno rekli, Indonezija je vrlo važna zemlja, stoga je doista bilo vrijedno napora koje smo uložili i doista smo sretni što smo uspjeli postići ovaj sporazum koji smo i postigli. Znamo da oni imaju još uvijek svojih nekih problema koji još nisu riješeni, a također znamo i da e, rade naporno na tome da te probleme riješe. Toga smo svjesni, a svjesna sam i činjenice da će ovdje ključno pitanje biti pitanje provedbe. Samo činjenica da će Indonezija e, primjenjivati isti sustav za izvoz na druga tržišta, kao na primjer Kina, je od ključne važnosti. Stoga komisija doista sa zadovoljstvom izvijestiti, izvještavati dalje Europski parlament o napretku e, provedbe FLEX sporazuma s Indonezijom te o tome kako su ove stvari koje ste vi naveli u svojoj e, e, rezoluciji kako se njima kako se s njima suočava u praksi. Nadalje spomenuli ste strategiju za šume. Naime, ovdje bih e, trebao možda više pogledati činjenice i razmotriti činjenice koje ste naveli jer e, ne bih želio komentirati e, dok nemam sve činjenice pred sobom, pa želim vam dati apsolutno dobar odgovor, detaljan odgovor koji je povezan sa strategijom za šume, pa ću to pripremiti. Ali što se tiče strategije za šume, postoje naravno ograničene mogućnosti e, za zemlje članice. Naime, kad god raspravljamo o tome, uvijek nas se podsjeća da je to nešto što podliježe principu subsidijarnosti i također to treba uzeti u obzir. Međutim, kao što sam obećao, pogledat ću detaljnije e, i potražite odgovor na vaše pitanje. Dopustite dakle da e, na kraju kažem da je poruka koju je dao parlament vrlo jasna zajedno sa indonezijskim partnerima i zemljama članicama Europske unije koje podupiru ovu inicijativu, komisija mora zacrtati vrlo ambiciozan put e, prema implementaciji ovog sporazuma, a čime ćemo doći bliže svojom konačnom cilju, a on je bez sumnje održivo upravljanje šumama u Indoneziji, te dobrobit svih onih e, koji ovise o tim šumama. Zahvaljujem na pozornosti. Zahvaljujem. A sada izvjestitelj, ukoliko želi, ima dvije minute. Hvala. Hvala, dragi kolege. Hvala, gospodine povjereniče. Cilj ove rezolucije, vi ste to dobro shvatili, nije bio da postavljamo nekakve dodatne pravne uvjete vezano uz dobrovoljni partnerski sporazum koji je potpisan. Sporazum postoji, postoje pravni uvjeti koji su obvezujući za obje strane i cilj Europskog parlamenta nije da to dodatno e, povećava ili da stvara pravnu konfuziju. Cilj, kao što su to istaknuli moji kolege, jeste zapravo pobrinuti se da dozvole FLEGT koje se izdaju zaista jamče europskim građanima, dakle potrošačima, a isto tako i europskim vlastima da drvo dolazi iz slijedivog održivog sustava te da je legalizirano i certificirano na adekvatan način. Ako bi se u nekom trenutku konstatiralo da dozvole FLEGT ne odgovaraju uvjetima onda bi u pitanje zapravo bio doveden cijeli sustav flegt i upravo iz toga proizlazi preporuka europskog parlamenta ja vam zahvaljujem što ste se potrudili doći pred europski parlament kako biste nam objasnili kako biste nas informirali o napretku koji je ostvaren u sustavu verifikacije kako bismo se zaista svi uvjerili da naši porezni obveznici E, razumiju e, i znaju da mi, vi, a isto tako indonezijske vlasti nastojimo doprinijeti boljem životu indonezijaca, posebice onih e, koji žive u šumom pokrivenim područjima i koje posebno zanima održanje biološke raznolikosti. Zahvaljujem. Dakle, zajednička rasprava ovime je zatvorena. Glasovanje o rezoluciji održat će se sutra u 12. I posljednja točka dnevnog reda za večeras je usmeno pitanje komisiji, a odnosi se na arhipelag Svalbard i njegove e, ribolovne resurse.